Italija i to e, zaista e, Italija je možda spasila europsku čast u prošlosti. Neki su možda mislili da će e, Italija nastaviti čuvati, spašavati europsku čast i u budućnosti. Međutim, to tako ne može biti. Jer bilo koja država koja se nađe u poziciji u kojoj se nalazi Italija dolazi u jednom času do saturacije i mehanizmi integracije više ne funkcioniraju. Ti e, mehanizmi uključivanja više ne funkcioniraju. Znamo da je teško vratiti ljude u zemlje iz koje su došli. To jednostavno nije učinkovito. Jer u mnogim situacijama teško je uopće ustanoviti odakle taj migrant dostoji. U nekim situacijama moguće je to napraviti samo nakon bilateralnih sporazuma. Dakle, mnogi se ne mogu ni vratiti u zemlje iz koje dolazi. I zato je Italija sada puno rigoroznija nego u prošlosti. Da, naravno, ali mi to kažemo dignute glave i to kažemo jasno i transparentno. Zašto slijedimo takvu liniju? Zato što nakon što smo izradili ovu razrađenu strategiju koju ne smijemo banalizirati, nitko ne smije to gledati banalno. Jednostavno su shvatili da je to jedini mogući put za borbu protiv trgovine ljudima. Jer u Europi vlada licemjerje. Imigranti jednostavno postaju problem kada se reflektorima usmjere na sredozemlje. I onda odjedanput mas mediji stavljaju pod reflektore probleme migranata. Ali mi moramo sagledati problem migranata od trenutka kad oni odu iz svog sela i kada postanu žrtve tih ljudi bez skrupula koji njima trguju. Znate li koliko košta to jedno putovanje nade koje ima puno tortura, mučenja i nasilja? Ja znam o čemu govorim, jer sam bio u Africi od 3 do 5 tisuća dolara i to ponekada nije dovoljno. Mi ovdje govorimo o ljudima koji su izuzetno siromašni, koji uspijevaju namaknuti te novce i onda ih se jednostavno se prema njima ponaša nasilno i oduzme im se taj novac. A što se ti, to nije problem sredozemlja. Što se tiče e, s, spašavanje na moru, na sredozemlju, Italija se uvijek nadahnula zaštitom temeljnih prava. I čak ova situacija koja je spomenuta, Italija je odma uzela najranjivije žene i djecu ih odma ih je dovela na kopno. Ali činjenica da kao u tom posljednjem slučaju postoji brod i taj brod dođe tamo gdje se jamči e, zdravstvena e, skrb i onda da takav brod ostane nekoliko dana u talijanskoj luci, to ne znači da su ti ljudi podvrgnuti zlostavljanju. Ali mislim da s obzirom na zaključke do kojih su u lipnju 2018. godine došle sve europske zemlje, trebao bi ispravno početi funkcionirati mehanizam kojim će se ti ljudi e, moći otići i u druge zemlje. Jer to bi trebalo biti obavezno, a za sada to još nije zaživjelo. A sigurna luka e, funkcionira samo ako netko dođe u Italiju. To ne može biti tako. Najsigurnija luka nije nužno najbliža luka. Drugo, taj mehanizam redistribucije migranata ne može biti onaj koji funkcionira samo u 5, 6 ili 7 država, a osim toga nije niti automatski sustav. Svi moraju sudjelovati u tom mehanizmu solidarnosti. A postoji treći problem koji ne smijemo sakriti. I treće zemlje koje su spremne sudjelovati u mehanizmu redistribucije oni su spremni to napraviti samo za one koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Nitko ne želi ekonomske migrante. Oni ostanu u zemlji u kojoj su se iskrcali. Toliko dakle o migracijama. Što se ekonomije tiče, govorili ste o ekonomiji ulaganja u infrastrukture i kažete Italija ne želi pokrenuti potrebne reforme. Molim vas, informirajte se o stvarnoj situaciji. Što se tiče medijacija s predsjednikom Junkerom i s podpredsjednikom Dombrovskisom i podpredsjednikom Moskim Visijem. Od e, trenutka kad sam se s njima susreo po prvi puta, nisam od njih e, tražio da ljubazno ne pokrenu postupak kršenja. Već sam im donio vrlo veliku knjigu koju sam preveo na engleski i pokazao sam koje smo sve reforme izvršili i koje smo pokrenuli. Reći da Italija nije spremna na reforme znači jednostavno ne poznavati situaciju u Italiji. Mi sada ostvarujemo najveći program strukturnih reformi koji je ikada zamišljen. durante il dibattito successivo avrete possibilità di fare. Moći ćete kasnije davati primjedbe za raspravi koja slijedi. I e, odobrili smo zakon, usvojili smo zakon za protiv korupcije koji odgovara najvećim međunarodnim standardima, ne samo europskim standardima. Onorevole Danti, se vuole parlare dopo... Zastupniče Danti, kasnije ćete moći dobiti riječ, ali sada mislim da nema smisla da prekidate. Dijalektika ne može biti jednosmjerna. E, što više se gubi vremena, manje će zastupnike imati riječ. Dopustite da gospodin Konte odgovori, a nakon toga ćete postavljati pitanja. Najviši standardi za borbu protiv korupcije, dakle ne samo europski, već međunarodni. Mi smo uveli e, radikalna rad na borbi protiv e, stečaja. Više se o tome, o bankrotu i stečaju ne govori u Italiji, već o e, kodeksu nesolventnih e, poduzeća. To je vrlo značajna i e, velika knjiga. I mi sada uvodimo delegirane zakonodavne akte kako bismo reformirali i pojednostavnili sve upravne postupke. Dakle, to je ono što je moj zemlji potrebno i što nije posljednjih godina nikada napravljeno. Imamo i jedan zakon o delegacijama vezano za javnu nabavu koju sada reformiramo. Imamo jedan delegirani zakonski akt kojim reformiramo građanski zakonik, e, zakonik o građanskom e, parničnom postupku, kao i reformiramo i kazneni zakon. Vi kažete da mi ne znamo se ponašati sa e, sa ulaganjima, ali možda vi slušate samo mediji, samo govorite o talijanskom planu investicija u infrastrukture. Imamo veliki plan ulaganja 13 milijardi smo dodali za državna poduzeća. Mi smo ih pozvali e, u vladu i izrađujemo nacionalni plan za stavljanje u sigurnost teritorije. Radi se o nacionalnom planu e, e, protiv i radimo na našim cestovnim infrastrukturama. Jednostavno od vas tražim fleksibilnost u odnosima koje tražimo i tražimo dodali smo još e, tri dodatne milijarde i 200 milijuna na već predviđena ulaganja. Svatko može u demokraciji, što je lijepo, izrasti vlastito mišljenje, e, ali ne poznavati ove stvari koje sam da izložio je e, nešto što se čini na štetu europskih građana, ne samo talijanskih građana. A projekt e, tunela je projekt e, za koji se smatra da je od europskog interesa i već je dogovoren. Međutim, moja je vlada smatrala da je korektno prema vlastitim građanima. Tim prije što je opravdanje za izgradnju e, tog tunela nešto što je načinjeno prije više od 25 godina i što mnogo toga nije napravljeno u određenim fazama. Dakle, prije nego što izdvojimo toliko sredstava i realiziramo infrastrukturu koja e, i tekako utječe na okoliš, jednostavno smo se odlučili izraditi analizu troškova i koristi i onda ćemo objaviti javno te rezultate i preuzeti odgovornost za sve e, naknadne odluke a svi drugi e, odluke i strukture su e, već u realizaciji. A osim toga, mi sada imamo i e, plan za brodogradilišta koji ćemo E, jednostavno e, e, objaviti ovih dana. Oprosti predsjedniče što predugo govorim, ali samo još par riječi o izborima za vanjsku politiku. Politička izolacija. Italija je politički izolirana. Italija je ta koja je napravila problem vezan za Venezuelu. Pazite, Italija nije izolirana. Italija je pridonijela i to jest činjenica da se e, komunikacije visokog povjerenika Europske unije od 26. siječnja. I ono što sam ja rekao bilo je jako bitno za to priopćenje. Pazite, mnogi žele anticipirati povijest, ali moramo biti oprezni. Ne znamo kako će se razviti kriza u Venezueli. Mišljenje Italije nije jedinstveno. Italija i misli kao i mnoge druge zemlje. Podsjećam vas jednostavno 2018. godine predsjednički izbori nisu bili demokratski, ih mi ih nismo priznali, to je jasno. Osim toga, moramo jasno vidjeti da je potrebno da se održu novi predsjednički izbori i da se osiguraju uvjeti kako bi ti izbori bili pravični i odgovarali međunarodnim standardima. I nadamo se da će se održati što je prije moguće. Svjesni smo činjenice da tamo živi stanovnici koji pate i mi e, jako puno e, radimo na humanitarnoj pomoći poštujući međunarodno pravo. Svjesni smo činjenice da niti jedan režim ne možemo opravdati ako e, nasilno e, vrši represiju nad stanovnicima. Međutim, ne možemo podržati nikoga ko nije legitimno izabran na demokratskim izborima i na tome radimo. Aktivni smo članovi kontaktne skupine i spremni smo i na posredovanje, ali e, sve želimo obavijestiti na, i paziti na povijesnu odgovornost. Ne možemo biti za jedne na drugih, a znamo da je bilo mnogih kriza u povijesti zato što se na brzinu htjelo založiti za jednog e, e, dionika u odnosu na drugog. Moramo paziti jer na taj način dolazi do sukoba. I e, naravno ako okrunima jednog onda drugi će krenuti podržavati onog drugog, a to je u povijesti moglo izazvati katastrofalne krize. Sada ćemo započeti s raspravom s spontanim javljanjem za riječ jer moramo najkasnije u 19.45 završiti. Više od 50 zastupnika javilo se za riječ. Što dulje govorite vi, manje će govoriti drugi. Najprije zastupnica Kom. Grazie, Hvala vam lijepo predsjedniče, povjereniče, eh, predsjedniče talijanske vlade. Dobrodošli u Europski parlament. Ovdje ste došli u jednu od najdemokratičnijih institucija. Nas izravno biraju građani i eh, mi odgovaramo na njihove želje svakoga dana. Za razliku od vas koji ste imenovani na svoju dužnost. Ja sam ponosna što sam talijanka, no pitam se mislite li da je bilo jednostavno e, da ovdje proguramo točku koja štiti proizvode proizvedene u Italiji, made in Italy? Mislite li da je bilo jednostavno postići sporazum iz Dublina? Mi ovdje stvaramo saveze, saveze koji ne postoje u Italiji niti u talijanskoj e, vladi. E, vi čini se govorite, iznosite stavove s kojima se vaša vlada ne slaže. Govorite ovdje o reformi Dublinskog sporazuma, ali sami ste poduprili mjere za koje mi smatramo da e, su u potpunosti nepotrebne. E, dakle, e, kvote primjerice o kojima ste odlučili po mom mišljenju nisu mudre. također video snimka koju ste snimili o kancelarki i e, Merkel je e, doista sramotan, ja sam talijanka, volim Italiju i ne želim da talijanski premijer govori loše o e, premijeru druge zemlje. Hvala vam e, predsjedniče. Kada ja nisam ovdje, živim u Lionu. E, ljudi stalno putuju iz Italije u Lion već godinama, odnosno još od 16. stoljeća. I e, čini se potpuno suludim da još uvijek planiramo vezu između Torina i Liona. E, to je e, velika e, dakle cesta odnosno transportni put velike važnosti u Europi i sada se ponovno rade svi izračuni koje su prethodno napravili drugi e, stručnjaci, druga povjerenstva. Čini se da postoje predviđanja da e, ćemo smanjiti e, onečišćenje iz prijevoznih sredstava i tako dalje. No moje pitanje, ne mislite da ova dugovječna veza zaslužuje više pozornosti i da je važna za našu budućnost? Hvala vam lijepo, povjerenik Luke. Gospodine premijeru, hvala na vašim riječima. Govorili ste i o solidarnosti koju tražite od Europe. Budućnost Europe temelji se na solidarnosti. Znamo kome tu solidarnost treba dati, ali ako govorimo o solidarnosti, onda moramo govoriti o tome zašto je došlo do situacije u kojoj e, Italija mora tražiti solidarnost drugih. I želim ukazati na to da već 20 godina imamo zajedničku valutu, euro, a već 15 godina Italija ne bilježi e, gospodarski rast. Mislite li da tu nema nikakve poveznice između jednoga i drugoga? Može li Italija jednom i sama razmisliti je li euro prava valuta za, e, za Italiju kako da Talijanska nacionalna banka neprestano prenosi dug od 4 milijarde eura. Od uvođenja eura eh, vanjski dug Italije se utrostručio i imamo, eh, tu je eh, visok deficit. Gospodin Conte, ako tražite solidarnost, onda se Italija mora pridržavati pravila. Kada govorimo o azilu, ni tu se ne držite pravila. Niste registrirali azilante koji su došli, sada zatvara te e, luke. Ako Italija želi biti članica Europske unije, onda se Italija mora pridržavati europskih pravila, inače nema solidarnosti. Honorable Tarand. Zastupnik Tarand, izvolite. Zastupnik Miranda. Oprostite, zastupnica Miranda. Zahvaljujem predsjedniče, Gospodine Konte, zašto ste spriječili da plovilo uđe u talijansku luku 28. lipnja. Ja sam tada bila na tom brodu zajedno sa još četvero zastupnika u Europskom parlamentu i nismo nikada dobili službeno objašnjenje. Ministar prometa rekao je da je to bilo zbog potrebe očuvanja javnog reda i mira. Mi nismo mogli uploviti u talijansku luku. Zašto su talijanske luke od tada zatvorene? Ako govorite o solidarnosti solidarnosti u Europskoj uniji, zašto vi ne ispunjavate zahtjeve vezane uz europsku solidarnost. Ono što nas najviše šokira jest da e, se dio vaše vlade priklanja onim dijelovima Europe koji se najviše zalažu protiv solidarnosti u Europi. Hvala vam lijepa i izražavam dobrodošlicu talijanskom premijeru. Nismo navikli viđati naše predstavnike ovdje u Europskom parlamentu i nismo navikli čuti kako se zalažu za svoje mišljenja i za ono u što vjeruju. Hvala vam što ste ovdje. Mislim da je ovo ključan trenutak u kojem ste došli i u kojem ste izgovorili istinu i iznijeli činjenice. Mi smo e, jaka zemlja postoje druge zemlje koje su ljubomorne na ono što mi činimo a ovdje u Europi u ovom trenutku moramo se nositi sa određenom političkom klasom. Međutim, zahvaljujem vam na vašoj snazi, na onome što ste ovdje izrekli i na tome što ste pokazali da se Europa nalazi u teškoj situaciji, da nije u stanju zaustaviti e, promet preko sredozemlja i čini se da tu zapravo je riječ o određenim interesima, interesnim skupinama. Hvala vam lijepo što ste došli i tako otvoreno govorili o situaciji i o afričkim zemljama ta vaša otvorenost i uključenost e, spominjanje malih i srednjih poduzeća u našoj zemlji, to su veoma važne stvari. Iznimno je bitno da možemo poduprijeti mala i srednja poduzeća, a ne činiti ono što smo radili u prošlosti, gdje su ljudi odlazili u Afriku i jednostavno krali odande ono što su mogli. Ovo je ozbiljna vlada koja ozbiljno zastupa svoje stanovnike. Zastupnik Vojt, izvolite. Dobro došli, gospodine premijeru. Vi ste uspjeli da mm, zatvorite i spriječite ovu masovnu invaziju preko sredozemlja i mm, za vam moram zahvaliti. Nije nikakva tajna da lobisti azelanata, zahvaljujući vama, ne mogu zarađivati onoliko koliko su zarađivali prije. Oni danas, zapravo, danas možda imate osjećaj kao da ste ovdje pred sudom, međutim ovo nije e, sud. Zapravo riječ je samo o drhtanju starih elita koji za nekoliko mjeseci više neće imati većinu u ovom visokom domu u Njemačkoj, u Europi. Doživjeli smo da migranti isto tako ubijaju druge. Zaustavite ubojstva i dajte milijunima europljana, dajte im nadu, nadu jednu bolju budućnost. Hvala. Teresa Zastupnica Teresa de Bisaril, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Gospodine premijeru, slažem se s vama e, kako je potrebno da zaustavimo krijumčarenje ljudima u Africi. Međutim, ne slažem se sa neutralnošću Italije u pogledu Venezuele kada je riječ o priznavanju premijera Guaidoa. E, ja sam živjela u Italiji duže od 20 godina moja djeca su Talijani i moram reći da me talijanska vlada iznimno razočarala. Čini se kako niste svjesni koliko je žurno da se zaustavi Madura i ono što on čini narodu Venezuele. Kažete kako se ne smijemo žuriti, no bojim se da to ne biste mogli izreći svima koji su ubijeni, koji su mučeni, svima koji bježe iz te zemlje u Kolumbiju, svima koji umiru od gladi. Jedino što je potrebno učiniti kako bismo osigurali e, da pobjedi loši jest da stojimo sa strane i ne činimo ništa. Kao bivši državni tajnik za vanjske poslove Republike Francuske i zastupnik Europskog parlamenta te predstavnik e, regije Alzas, moram reći da mi e, dijelimo sve granicu planine, more, sredozemlje, pa čak i akcent. Ja volim vašu zemlju, volim Talijane. Međutim, danas je povlačenje našeg e, veleposlanika e, isključivo posljedica vaših aktivnosti po prvi puta nakon drugog svjetskog rata vi ste sada izazvali napetost između naših dviju zemalja što pokazuje da vaši navodno proeuropski e, govori su lažni Vaša politika nije prilagođena vašim uvjerenjima, budući da vi e, stalno govorite o talijanskom suverenitetu. U što se miješate kod nas? Imam samo jedno pitanje za vas. Tko je platio taj službeni put u Francusku? Ako su to talijanski porezni obveznici, onda ste eliminirali svoje francuske kandidate. Jer ne možete se koristiti pravnom osobom za vrijeme predizborne kampanje. Vaši saveznici mogu vam zahvaliti za prijateljem poput vas, nije, im potrebno da imaju neprijatelje. Vaše ponašanje je nemoralno, nedostojanstveno, neodgovorno i nezakonito. Ne biste e, trebali biti ponosni da ste nasljednici renesanse kao što bi niste toga dostojni. Zastupnica Toja predsjedniče vi ste zacijelo shvatili na temelju onoga što je ovdje rečeno koliko se nade polaže u italiju koliko je očekivanja od italije ali koliko je i razočaranje u italiju italija je sve slabija sve više izolirana a mi bismo trebali biti među onima koji grade našu budućnost postoje zemlje koje se doista zalažu za jedinstvo jedinstvo i solidarnost o, kome vi, o kojoj vi govorite. Nadam se da ste svojom inteligencijom uspjeli shvatiti raspoloženje u ovoj vijećnici. Čuli smo sve vaše lijepe riječi, čuli smo kako govorite o snovima. Ne, mi smo svi pročitali Alda Mora, svi znamo o čemu tu govorite, ali ne možemo e, živjeti u snovima, moramo živjeti u stvarnosti i e, vidimo gdje ste nedosljedni. I e, n Učinili smo e, mnogo i e, imamo e, razloga reći da smo vjerodostojni. Kad je riječ o fondu za Afriku, vi ste glasovali protiv. Kad je riječ o Junkerovu planu, velik dio vaše stranke glasovao je protiv. Kad je riječ o pojačanoj suradnji u kojoj ste u početku sudjelovali i kad je riječ o negativnim posljedicima Brexita, sve su to problemi s kojima se moramo moramo nositi, a znamo svi da je za Brexit kriva stranka najžela Faraža. Zastupnik Rožel. Cije prezidente, eh, signor ministru. Eh, Hvala vam lijepo predsjedniče. Predsjedniče talijanske vlade, iznimno nam je drago što ste danas ovdje s nama. Poštujemo volju talijanskog naroda. Međutim, postoji nešto što ne smijemo zanemariti. Ako govorimo o Aldu Moru, ovdje u ovoj vijećnici, a doista je sramota što sadašnja talijanska vlada ne poštuje uspomenu na njega. On je bio europejac i ne možete o njemu govoriti, govoriti samo u odnosu na sredozemlje, treba o njemu govoriti kada se govori o Europi. Ja sam Portugalac i kada je riječ o situaciji u Venecueli, mene uvelike zbunjuje talijansko stajalište o Venecueli. Portugalska zajednica u Venezueli e, živi uz talijansku zajednicu. Ne mislite li na Talijane koji su trpjeli pod Madurovim režimom? Ne mislite li na sve što su oni pretrpjeli? Na to talijanska vlada treba reagirati. Trebali ste reagirati od početka. Mikrofon. Molimo Molim vas mikrofon za govornicu. Imam jedno pitanje premijeru Conte. Europska Unija trebala bi biti zajednica koja radi u duhu solidarnosti, koja radi na temelju demokratskih načela, zar ne? Kad je riječ o dohotku građana, je li to ključno pitanje u Italiji s obzirom na iskustvo kako smo imali primjerice u Njemačkoj? Čini se da ekstremna desnica preuzima sada mjesta od pokreta pet zvijezda. Živimo u vremenima u kojima liga preuzima, u kojima lega preuzima vlast, a vidimo da do promjena dolazi i drugdje. Venezuela je dobar primjer. Zato me zanima kakve ste vi to najave i predviđanja za budućnost gledali? Zbog čega mislite da se stvari u Europi mogu popraviti? Gospodin Sasalini. Predsjedniče talijanske vlade, dobro dobrodošli, hvala što ste došli, biti ću praktičan. Volio bih da imam vremena kako bih vam objasnio koliko smo naporno radili kako bismo osigurali sredstva za najbolje projekte koje radi Europska unija, sredstva koja idu u europske države, uključujući i moju. Volio bih da vam mogu govoriti o tome koliko smo se tijekom godina trudili kako bi smo iznjedrili ozbiljne projekte koje će ujediniti naše zemlje i koje će odgovoriti na očekivanja naših poslovnih subjekata. Volio bih vam također govoriti o e, duhu, o raspoloženju i entuzijazmu koji je uložen u sav taj rad. Suočeni smo sa stalnim zahtjevima vaše vlade da budemo strpljivi. E, rekli ste da ćemo u budućnosti vidjeti koliko će ta e, vlada biti snažna. Ja bih želio želio reći da mnogi koji su poduprli političke hipoteze, a osobito vezane uz plaće, e, vezane uz resurse e, koje zemlje zaslužuju. E, a sada recimo znamo da postoji fiksna stopa za međusobna plaćanja i imamo ozbiljne razloge za zabrinutost vezano uz financijsku politiku vaše vlade. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem premijeru Italije koji je došao. Znam da je ovo duga večer i dosadna večer za vas, a toliko nas je mnogo koji smo se javili za riječ. Ovdje razmatramo neke ozbiljne brojke ono o čemu govori Salvi, dakle Salvini, odnosno njegove brojke su četiri od četiri. Sva četiri puta nije došao na sastanak vijeća. E, dakle, kad god se govori o migracijama, kad se govori o proračunu, o važnim temama, vi nikada niste tamo. Kako možete zastupati onda talijanske građane? Europi je potrebna Italija, potrebna je talijanska vlada koja je nazočna. E, vi nam to danas morate ovdje opravdati, gospodine Konte. Vi ste citirali ovdje nekoga, volio bih ja učiniti isto um, pisca koji je rekao da je teško živjeti u svijetu kojim se ne možete ponositi. To je točno. Pogledajte koliko je prazna ova vijećnica danas. Molim vas da govorite jezikom koji je u skladu sa dostojanstvom ove vijećnice. Ako ne, morat ću prekinuti one zastupnike koji ne govore jezikom koji je dostojan ove vijećnice. Molim vas da se to više ne ponovi. Zastupnik Marijas, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Premijeru, gospodine Conte, Ako biste bili toliko ljubazni da stavite slušalice. Gospodine Konte, Slažem se sa stvarima koje ste ovdje izrekli kada je riječ o smjeru u kojem ide Europa. Međutim, Europa također mora pokazati solidarnost. Solidarnost i kada je riječ o vanjskim pitanjima i o pitanjima kao što e, je sigurnost. Znate da Turska i dalje prijeti i Grčkoj i Cipru. E, stalno e, ugrožavaju naše teritorijalne vode, naš zračni prostor i također e, isključivu e, e, trgovinsku zonu na Cipru. Zato želim čuti sljedeće od vas. Hoćete li poduprijeti Grčku i Cipar u njihovom nastojanju da se zaštite od Turske? Znamo da italijanska kompanija Eni želi koristiti naše resurse, a Turska prijeti i Italiji, odnosno Eniju kao i Cipru. Zato bismo od vas htjeli ovdje čuti da iskažete svoju potporu e, Grčkoj i Cipru i kažete nešto protiv Turske i Erdogana. To očekuju stanovnici Grčke, a i naši prijatelji u Cipru. Zastupnik e, Jakovčić, izvolite. Dobrodošli, gospodine premijeru. Hvala vam što ste došli ovamo. Bilo je to iznenađenje za, eh, za mene. Ponekad čovjek može doživjeti i pozitivno iznenađenje. Dakle, kada je riječ o ovoj jadranskoj strategiji, da, ona nam treba, no kako vi vidite odnose sa Ita Slovenijom i sa Hrvatskom, kako vi gledate na suradnju, um, dakle, to je pogotovo na umu i proširenje Europske unije. Potom još jedno pitanje. Ovdje u Istri imamo talijansku manjinu. Što to znači? Želite li smanjiti e, financijska sredstva, smanjiti podršku? E, i u Hrvatskoj potrebna nam je svakako i e, financijska e, potpora kada je riječ o manjinama. Dakle, dakle, želite li sudjelovati u pružanju podrške europskim građanima koji žive i kod nas? Gospodine premijeru, vi ste ukazali na e, slobodu kretanja. Da, postoje tu e, i manjine. Vi ste tu donijeli zakone kada je riječ o migracijama, kada je riječ o kretanju. Ali što ako imamo sada studenta koji želi raditi u inozemstvu, ode u inozemstvo, kupe automobil, a onda se želi vratiti. Što se onda događa? Događa se da mu se taj, automobil zapljeni na granici i onda još mora platiti kaznu. Je li to u skladu s velikom idejom Europe? Drago mi je da ste danas ovdje s nama. Kolega, vaš kolega Salvini nije bio često ovdje, nije bio često ni na sastancima kada smo mi ovdje radili eh, za naše građane. Čini mi se da isto tako radi i sada u vladi. Malo rade, ali puno govori i uvijek traži izgovore i žrtvenog janjca za sve ono što ne funkcionira dobro. Pa krivi su Francuzi, kriva je Europa ili netko drugi. Prije su to bili e, cigani, bili su komunisti, bili su druge. Nije to pametan, e, pametan način vođenja politike. Sve podsjeća na komunizam i u posljeratnom razdoblju milijone su Italijana napustili svoje svoju domovinu. Nemojte to zaboraviti. Hvala gospodine predsjedavatelju. Važno je reći jedno. Naša zemlja nalazi se u recesiji, a ovdje ništa ni samo čuo o e, industrijskoj ili trgovinskoj politici. Niste govorili niti o našim poduzećima. Postoje trgovinski sporazumi koji se sklapaju u Europi, koji predstavljaju i mogućnost potencijala za rast. Ja smatram da nam trebaju niže stope oporezivanja u Italiji. To bi smanjilo troškove za poduzeća, niže poreze i onda ne bi trebale niti subvencije, jer te subvencije ne služe ničemu pa čak i kada ih se koristi za, za suzbijanje siromaštva. Dakle, htio bih odgovor i na to. Gospodine predsjedavitelju, gospodine premijeru, neki kolege su već naglasili i rekli da ovdje radimo na projektima čiji je cilj učiniti nešto dobro ne samo za Italiju nego i za Europu. E, primjerice novi transportne prometnice, dakle ne samo između Liona i Turina, nego e, također e, i dionice koje će omogućiti omogućiti da se uspostavi ravnoteža u prometnoj mreži prema jugu i koja će jugu omogućiti bolji razvoj. Vi ste e, rekli da vaša vlada e, je dala u izradu analizu troškova i koristi Međutim, to se ne uzimaju u obzir svi drugi aspekti. To traje dugo. Dakle, ono prometnice koje sada imamo je, stare već više od 150 godina. Infrastruktura koja postoji nije dostatna i zapravo morate naučiti da argumentirate kao europljanin, a ne samo da govorite o talijanskim problemima. Kao zastupnica e, Švedske, ja sam ovdje e, ponosna i što sam ta talijanka. No ono što eh, sada vidimo, vidimo eh, djecu koja umiru u sredozemlju. Mi smo ovdje govorimo o zajedničkim vrijednostima, međutim Italija je izgubila sve to, a ako sada još uzmemo u obzir i lošu gospodarsku situaciju u Italiji, ako uzmemo u obzir recesiju, ako uzmemo u obzir da eh, mladi nemaju posao, što treba? Mladi žele posao, ne žele milostinju, treba im vratiti dostojanstvo, a ne davati naknadu za nezaposlene. Imamo poduzeće i obitelji koje su pred prevelikim financijskim opterećenjem, ali suverenističke tendencije, one me još više brinu. Europa je rješenje, Europa nije problem. Italijani e, žele da budu zemlja koja će graditi mostove, i a solidarnost ćete dobiti samo ako održavate dijalog, a ne ako okrivljujete e, i platite druge. Ako se ovdje krećete na istoj razini na kojoj su puteni druge, dakle, morate vidjeti što želite. hvala za besedo. E, zastupnik hvala vam e, lijepo. Premijer je govorio o solidarnoj Europi gdje vlada pomirba, o Europi koja je ujedinjena, a istovremeno za to vrijeme naš predsjednik parlamenta i vi osobno govorite o nekim e, stvarima koje izazivaju mržnju kao da su žrtve pale ni za što govorim o onome što se govorilo u Bazovici govorite o europskim vrijednostima i vi na neki način nječete povijest sve su te žrtve pale kako bismo mi danas mogli živjeti u miru što uključuje i život na granici između Slovenije i Italije. Mislim da je e, moja dužnost da vas e, danas pozovem da podnesete ostavku. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo to je bilo posljednje javljanje za riječ. Ne mogu sada svima dati riječ. Imali smo više od 50 prijavljenih govornika, ali već smo prekoračili vrijeme. Riječ ima gospodin premijer Kote. Hvala gospodine predsjedavatelju. O nekim javljanjima za riječ eh, govorio se pone prije o političkim temama ovo je živa demokratska rasprava, intenzivna rasprava. No, bilo je tu i komentara koje, koje ne želim niti spomenuti jer to komentari nisu bili upućeni samo meni, nego narodu koji ja ovdje predstavljam. Primjerice, rečeno je, a bio je to i predstavnik, odnosno predsjednik jednog od klubova koji me je nazvao marionetom, ali ne, ja nisam marioneta, ja se tako ne osjećam, ja sam ponosan što ovdje zastupam i predstavljam cijeli jedan narod. Ja želim promjene. Ja ovdje zastupam želju talijanskog naroda da se dovedu promjene. Ja ovdje zastupam i političke smjernice vlade koja nije marioneta, koja nije e, pod utjecajem lobista niti bilo koga drugoga. Rečeno je ovdje puno toga. Nije to bila čista politička rasprava. Govorilo se ovdje i o sramoti. Govorilo se o videu e, s Angelom Merkel. Može se tu drugi trebaju sramiti. Ima, bio je tu i drugi političar koji je bio potpuno drugačiji odnos prema um, Angeli Merkel. Ali to je druga strana priče. Potom ima to i druge stvari koje su, koje su odstupile od prave političke rasprave. Čuo sam eh, predbacivanja da moji ministri ne dolaze na sastanke, da moji ministri ne zastupaju Europu. Mm, e, sada ne želim ovdje upućivati na to kako institucionalni okvir funkcionira, e, dakle zastupa uvijek e, državni tajnik ili minister, Mi smo uvijek bili zastupljeni u europskim forumima. I moram reći nešto otvoreno. Vi ste ovdje zastupnici jedne ili druge stranke. Mm, posljedice e, stranačkih odluka i politike osjetimo i dan danas. Ponovit ću, pozivam vas da se ovdje smirite. Molim vas za pažnju. Oprostite, gospodine premijeru. Molim vas sve da se smirite i da se pristojno obraćate. Možete reći što želite, možete zastupati sva politička stajališta, ali ne smijete ovdje vrijeđati e, one koji zastupaju drugačija politička stajališta premijera Italije. Mi smo pozvali da dođe ovamo. Stoga molim vas da se smirite, da pazite kako govorite. Dakle, vratit ću se na politička pitanja. Dakle, postavljene su pitanja o Cipru, o Grčkoj 29. siječnja bio sam u Nikosiji i e, isto tako tamo je bilo još sedam drugih europskih zemalja. Imali smo i zajedničku presicu na kraju, e, te smo tamo zastupali isto stajalište. Dakle, rekli smo da podržavamo i dajemo podršku Cipru. E, nadalje, Mm, mm, ovdje smo čuli i dosta uvredljive riječi da mi dopuštamo da djeca stradavaju u moru. To je nečuveno, to je pogrešno moramo um, se dobro informirati. Ono što sam e, rekao jest da smo uvijek prihvaćali i davali podršku onima kojima je bila potrebna pomoć mi smo pružali pomoć djeci, ženama, dakle oni su se mogli iskrcati e, na kopno, mogli su se prikrcati i u druge brodove. Dakle, tu smo pokazali solidarnost i djelovali smo sukladno e, tome. Što se tiče Francuske, već nekoliko puta sam rekao, Italija ima a, povijesne, kulturološke, ekonomske veze sa Francuskom. A, čak i kada postoje određene nesuglasice. Ali ovo što sam čuo to je pogrešno. E, predsjednik e, Majo je to isto tako rekao. On je također se sastao s predstavnicima žutih e, prsluka i to i rekao je, govorio je o tome otvoreno. Dakle, ovdje je riječ o jednoj novoj dimenziji, o političkoj dimenziji, političkoj dijalektici, ali ona je legitimna. Potom spomenuta je i Venezuela, ali rečeno je nešto potpuno pogrešno. Da Italija podržava Madura, da nismo za popnavljanje predsjedničke izbora. Ne. Dakle, rekao sam da se s time treba postupati oprezno, ali Italija ne podržava Madura. Mm, <clears throat> rekao sam da mi ne priznajemo održane izbore, rezultate izbora, to ne čini ni Europski parlament. E, mi smatramo da Maduro nema demokratski legitimitet i mi smatramo da su potrebni demokratski, slobodni predsjednički izbori koji će biti održani na transparentan način. Upravo zbog toga što narod tamo pati. ali rezultate nećemo postići ako podršku dajemo samoprozvanom predsjedniku samoprozvanog predsjednika. Ono što nam treba, treba nam jedno demokratsko rješenje. Potom bilo je ovdje riječi i o ekonomiji, o gospodarstvu. Postavljeno je pitanje zašto Italija nema politi, industrijsku politiku. Imamo Junkerov plan, on ima svoju važnost, jer smo uvijek rekli ta europska industrijska politika je važna. Isto tako mi smo um, rekli da je potreben no, e, europski proračun koji će biti imati stabilizirajući učinak za um, eurozonu. Rečeno je da Italija ne bilježi gospodarski rast, ali ne smijemo zaboraviti da moramo zapravo se nositi s posljedicama e, socijalne težne politike iz prošlosti. Teško je sada procijeniti učinak proračunskih mjera koje se tek pro, provode, koje tek stupaju na snagu. Ehm, ja sam govorio o gospodarskom rastu koji će, se koji će biti primjetan tek u drugoj polovici godine i to je usko povezano s našom gospodarskom politikom. Mjere koje je planiramo ne mogu se odmah sada preko noći provesti, ne mogu pokazati učinak odmah preko noći. Ono što je važno, važno su također i ulaganja je sada kada se kaže da mi ovdje ne se sudjelujemo u investicijskom planu, ne, već sam rekao, nije točno, mi već radimo na tome. Mogu ovdje dati i primjer. Jučer sam osobno bio na jugu Italije e, gdje je gospodarski razvoj, gospodarski razvoj dosta spor i zaostaje za drugim područjima. Bili smo među ostalim i na e, sredini. Tu su razvijena tri plana, vrlo pragmatična, konkretna plana i e, mi u te tri regije želimo potaknuti gospodarski razvoj odgovarajućim mjerama. I kada je riječ o dohodcima, dakle, da o tome radimo. E, postoje tu mjere koje se tiču i socijalne pomoći i slično. Dakle, ovdje sam se sada osvrnula na nešto o čemu se puno raspravlja i u javnosti. Neki kažu da je to samo razvipanje resursa. Međutim, ne. E, sve se to temelji na jednom socijalnom dogovoru na jasnim planovima i ovdje imamo 5 milijuna siromašnih e, koji su obuhvaćeni mjerama i koje želimo vratiti u produktivni ciklus. Mm, dakle, riječ je o onima koji trenutačno ne rade, koji trenutačno dakle, nemaju posao, a isto tako ne primaju ni nikakvu podršku. U trećem članku, drugom stavku našeg ustava stoji da se svim mora imati pravo da sudjeluju u društvenom i drugim aspektima svakodnevnog života. Hvala. Hvala vam Zahvaljujem e, predsjedniku Vijeća ministra Italije. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv danas i ispričavam se što ton uvijek bio najprimjereniji, no ovdje uvijek imamo vrlo žustre rasprave, a to u ostalom je dobar pokazatelj e, da postoji veliki interes za naše rasprave. Hvala.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 ne bi uložio prigovor na delegirane akte najavljena na otvaranju jučerašnje sjednice nije bilo nikakvih prigovora u roku od 24 sata. Sukladno pravilu 105 stavku 6 poslovnika parlamenta preporuke se smatraju usvojenima. Biće objavljene zajedno sa usvojenim tekstovima sutra, dakle u srijedu 13. veljače 2019. godine. Imali smo jednu vrlo emotivno nabijenu raspravu, a predlažem da sada prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava o sporazumu o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Singapura. Ova rasprava, rasprava se temelji na izvješću Davida Martina o sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Singapura. Imamo i rezoluciju i preporuku koja se tiče zaštite investicija između Europske unije i Singapura. Imamo i još jedno izvješće Davida Martina i još jednu rezoluciju te preporuku Antonija Lopeza iz Turisa na istu temu iz sporazuma o partnerstvu i još jedno još jedna rezolucija o suradnji među dvijema zemljama od strane kolege Lopesa i Sturisa Whitea. Prvi izvjestitelj, e, prvi e, riječ ima izvjestitelj David